jesteśmy w takim składzie, że możemy rozpocząć. Dami i myślę, mislim da nas je dovoljno tak da možemo započeti s radom. Možemo započeti s radom. Ako nemate prigovora, smatram da je ovaj predlog dnevnog reda usvojen. Jako je kratak. a istovremeno i opsežan kada je riječ o konkretnoj temi imajući na umu problem kojim se bavimo. Dakle, imamo prijevod e, sa 19 jezika bez finskog, estonskog, malteškog, slovačkog i irskog. Imamo dakle izvanredni sastanak našeg odbora. A rasprava se tiče jako konkretnih pitanja na poljoprivrednom tržištu. Zahvaljujem povjereniku Phil Hoganu i zastupnicima što su došli na ovaj sastanak i pozdravljam povjerenika Hogana. Jako smo sretni što ste se odazvali našem pozivu kako bismo mogli razgovarati o ovim iznimno važnim pitanjima. Na moje osobno zadovoljstvo moram reći da je tu i predsjednik odbora za proračune, koji je zamjenski član ovdje i naime kad god imamo važne teme o kojima se raspravlja on je uvijek tu tako da vas pozdravljam i zahvaljujem što ste došli na začisti današnjem sastanku. Ja neću sada opisivati stanje stvari. Prošle dana bio sam na sajmu poljoprivrede u Parizu i dosta mi je bilo veliko iznenađenje to što sam čuo u Parizu. Naime, tamo sam čuo ogroman broj pritužbi francuskih eh, poljoprivrednika, stočara koji su izražili svoje nezadovoljstvo stanjem stvari. Dakle, ovaj sastanak je izvanredan, no želim duljiti previše. Sada predajem riječ povjerniku, zatim koordinatori svaki po dvije minute, a ostali zastupnici po jednu minutu. Vidim da ima puno kolega koji se traže javiti za riječ, tako da smo upravo zbog toga odlučili ovako nastupati. Povjernič imate riječ. Dame i gospodine, najpša hvala, predsjedniče, hvala vam, veliko je zadovoljstvo biti ovdje na ovom jednom sastanku odbora za poljoprivredu i E, Zadovoljstvo mi je moći razgovarati s vama e, o situaciji na poljoprivrednom tržištu. Naravno, o ovome smo već e, broj, broj pod, veliki broj puta razgovarali o tome, što je samo po sebi pokazatelj toga koliko je teška ova situacija. No prije nego što vam objasnim koliko je, odnosno budem rekao kakva je situacija i predložim neke od naših prijedloga, želim napraviti Općenito pregled situacije. Naravno, potpuno se preuzimamo priznajemo situaciju i ozbiljnu situaciju koju nikada nismo dovodili u pitanje, gospodine Bove, niti e, mjere koje smo u zadnjih 18 i više mjeseci e, poduzimali i stoga komisija koja radi zajedno sa vijećem parlamentom želi poduzeti sljedeći broj koraka kako bismo poduzeli nužne mjere da pomognemo e, poljoprivrednicima, a u okviru mjera o kojima ću govoriti reći nešto više. Imamo sada neravnotežu na tržištu, osobito kada se radi o mlječnim proizvodima i svinj, svinja, svinjogojstvu, no ima i problema naravno i u sektoru poljoprivrede na jugu Europe. Želim reći nekoliko stvari. Dakle, ne vjerujem da ima ikakve potrebe da vam opširno govorim kakva je situacija na tržištu. Vi svi to znate kakva je situacija, no mislim da se možemo složiti da je ovo e, jako zahtjevno tržište za e, brojne od naših e, prijatelja i oporovak nije onaka kakav želimo da bude. Prvoprijedno, prehrambeni sektor nije imun gospodarskim ekonomskim razvijanjima situacije. Nafta je pala za 70% u zadnjih godinu dana, dakle pala je na 30 dolara e, po barelu. Ovaj, to je imalo e, loš utjecaj e, na kupovnu moć. Gospod, rast tržišta je usporen i dodatno će biti usporen narednih godinu dana i dalje smo žrtve ruskih, ruskog embarga a to je bilo jako važno tržište, osobito za neke proizvode i vrlo teško naći alternativan tržište za te proizvode. Od početka prošle godine komisija u nekoliko navrata intervenirala kako je podržala naše proizvođače. E, prikupili smo više od milijardu e, eura e, u smislu mjera podrške, ali naravno naše rezerve su ograničene i u zadnjih dvije godine dana da sami poljoprivrednici su imali preko 900 milijuna E, do e, eura, a prošlog e, ljeta kada je došlo do krize svinjogojstva komisija je reagirala odmah sa 500 na milijuna, od čega je pedeset bio upućeno poljoprivrednicima, odnosno državama članicama, da to raspodijele svojim proizvođačima na najbolji mogući način. Dakle, važno je podsjetiti se da su, e, da postoje tu resursi koji još nisu iskorišteni. No danas je samo 10 od 28 država e, provelo e, mjere od ciljane, za ciljanu pomoć. Možda ono hoću reći da smo prošle godine imali određene mogućnosti koje više nisu tu pred nama i sada je ponovno sve teže pokrenuti rezervu za krizne potrebe, a to je put kojim ne bih htio da idemo. I pozvao sam vijeće, a večeras i vas pozivam da razmusrite to kako e, bilo koji prijedlog koji e, treba povećati rashode, e, treba kako, kako ga financirati, kako prikupiti financije. Evo, naime, jutros predsjedništvo vijeća je konkretno tražilo država članica, pitalo ih je da su spremne podržati dodatno financiranje europskog proračuna posredstvom kriznih e, e, sredstava za krizne potrebe. Ja sam tražio od ministara da predlože nove mjere koje oni smatraju da bi moglo sada provesti i kao zakonodavci. Vi ste jako dobro upoznati s tim da komisija može djelovati samo u okviru e, pa, zakonskih ograničenja s kojima ste se složili kada ste izglasali reformu zajedničke poljoprivredne politike 2013. godine. Stoga pozivam države članice da poštuju ograničenja u ZPP-u, da imaju na umu financijska ograničenja i da sve nove mjere e, zahtijevaju širok konsenzus. Imamo rok od 25. veljače za države članice, za, imali smo dakle to ograničenje više od stotinu mjera, a odredbi i tu se radi o e, pomoći za e, privatnim skladištima povrat eh, prethodno eh, pokrenutih eh, mjera u prehrambenom lancu, priprema mjera podrške za uspostavu novih mjera pomoći za proizvođače u mljekarskom sektoru. Imajući na umu velik broj predloženih mjera, imajući na um broj sektora na koje se odnosi, neke su više strukturne prirode, prirode e, mjere. Moje službe su procijenile ponuđene mjere. Ja još nisam dobio puno izvješća o tome svemu, no nadam se da je ostvaren koristan e, napredak i da ćemo imati jako konkretne mjere za sastanak e, vijeća u idući ponedjeljak i da pomognemo sektoru poljoprivrede u ovom jako teškom stanju. Ja mogu odmah iznijeti neke elemente. Jedna od ideja jeste podrška izvoza i poticaj izvoza europskih poljoprivredno prehrambenih e, proizvoda. Trenutno takve scheme postoje u 14 država članica, no iako nisu upućene konkretno za namjene poljoprivrednim proizvodima, no takva ideja je u svakom slučaju interesantna i korisna. No treba vidjeti kako taj instrument može biti financiran imajući to na umu. Mislim da je to nešto što bi mogla preuzeti Europska banka za ulaganje. Europska investicijska banka. Zatim, to je što se tiče mljekarskog sektora moramo isto uzeti takve mjere za razmatranje. Uvjeren sam isto tako da trgovina s trećim zemljama je ključnog značaja da, kako bismo uspostavili ponovnu ravnoteže na tržištu, imajući to na umu sve više povećavamo proračun za promidžbu i 119 milijuna eura trenutno je na raspolaganju za sufinansiranje takvih projekata, a Europska unija dala je 70 milijuna eura. Dakle, to predstavlja dodatnih 30 milijuna eura za mječne i svinjske e, proizvode. E, povećanje proračuna za e, mlijeko također će povećati i potražnju i što se tiče ovog programa za gospodina Tarabele, to on predstavlja tako 250 milijuna E, eura i želim se zahvaliti njemu i koordinatorima na tom e, uspješnom programu. Ja sam bio dosljedan svom stavu glede svih prijedloga i nisam promijenio svoje mišljenje. Ja provodim e, reformu zajedničku poljoprivrednu politiku i u desnom mjesecu 2011. godine rečeno je da trebamo imati učinkovitiju politiku za održiviju i uspješniju poljoprivredu. Iz toga Mislim da porast cijena jeste temeljna, temeljni novi pristup e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici. No, imajući na umu da e, smo svi svjesni da je mlječni, mljekarski sektor e, izgubio svoju ravnotežu, u mnogim zemljama je situacija puno teža nego do sada u mnogim državama članicama trebamo ponuditi novu mogućnost izvoza. I iz tog razloga ja mislim da intervencija, e, naša intervencija ne bi bila e, mudra i ja to neću podržati. Poslije potreba da se rješavaju drugoročni strukturni problemi i zato sam uspostavio Agri Market eh, Task Force koja ima za mandat da se bavi relevantnim pitanjima kao što je tržišna relevantnost, eh, pristup eh, stočarima, financijskim instrumentima i isto tako da se postave neke pravne mogućnosti pomoći farmerima. Sve to će pomoći njihovom položaju tržištu. Većina svih ovih problema jesu teme kojima se bavila, kojima su se bavili zastupnici ovog odbora i uvjeren sam da e, predsjednik ove radne skupine gospodin Virman će biti jako zadovoljni odazvati se vašem pozivu za razgovor. Još nešto jeste paket za mlijeko. Kao što znate, to je e, paket iz lipnja 2012. godine i potrebna je rana analiza koju očekujemo na e, jesen e, prođe ove godine i vidjet ćemo da, da e, produžimo taj paket mjera za mlijeko do 2020. godine. Ja iskreno mislim da od brojnih instrumenta kojim raspolažemo da većina njih se ne koristi na valjan način i tu postoji manevarski prostor da se pojača uloga farmera na, na poljoprivrednom tržištu. Što se tiče TTIP-a, e, vidjeli smo e, jako malo napretka i taj napredak e, je bio jako razočaravajući. U svakom slučaju teško da će doći do zaključenja TTIP-a prije kraja mandata predsjednika Obame. Dopustite da budem jasan, neće biti nikakvog sporazuma u TTP-u koji će dovesti u pitanje i ugroziti poljoprivredno prehrambeni sektor. Ne možemo sklopiti sporazum e, u koji će pogoršati situaciju koja već je onako jako teška i budite, vjero, budite sigurni da neće doći do pune liberalizacije ovog tržišta. Moramo zaštiti svoje proizvođače i e, Budite uvjereni da e, imajući na umu sve vaše sve brige koje ste iznijeli, vi ste u položaju, e, u dosta jakom pregovaračkom položaju, jer čak i kad komisija potvrdi e, bilo kakav sporazum, još ga mora potvrditi 28 država članica i ovaj parlament. Dakle, ruk, vi ste ti koji imate moć svojim rukama. Mi također pregovaramo i sa blokom Mercosura. Europska unija posvećena je tom napretku tog dosija Znamo da su brojni od vas zabrinuti za te pregovore, osobito kada se radi o, govedini, e, e, peradi i šećeru. No imajući na umu komparativnu, komparativnu neprednosti, mi smo ipak jako bazrivi. Imajući na umu također moguće posljedice na, za poljoprivredu, da tražimo od vas podršku i da na najbolji mogući način napredujemo. Još jedno pitanje, međunarodno pitanje, je pitanje odnosa sa Rusijom i nemogućnost pristupa tržištu Rusije. Sada znamo zašto su, zašto tržište zašto tržište sporije, ali budite uvjereni da mi radimo na tome da se ponovo uspostaviti odnosi i sam predsjednik Juncker bio u kontaktu s predsjednikom Putinom u velikom broju navrata kako bi se regulirala regulirali trgovinski odnosi između Europske unije i Rusije, no puno malo toga se promijenio. Dakle, što se tiče e, zabrane SPS, e, povrednik Andrew Kajnen e, je nastojao nešto napraviti, no e, to nije urodilo konkretnim plodom plodom. Budite uvjereni da e, nije blokada, e, da europska strana nije odgovorna za blokadu i mi ulažemo permanentno velike napore da normaliziramo svoje trgovinske odnose s Rusijom. Također što se tiče svjetske trgovinske organizacije i nadam se da će Europska unija podržati naše stave. Predsjedniče, zastupnici, mi smo u dubokoj krizi i poboljšanje cijena na tržištu nije adekvatan odgovor. Ja sam saslušao i saslušat ću što mi imate za reći, ali u svakom slučaju budite uvjereni da e, sam da ću učiniti sve što mogu i koristiti sve instrumente i late koji su mi na raspolaganju kako bismo pomogli poljoprivredi u Europskoj uniji. Sada sam spreman da vidimo zajedno što možemo poduzeti. Komisija je bila u jako teškoj situaciji zadnjih 18 mjeseci, no e, predani smo radu da napredujemo, no moramo imati na umu resurse i sve brojne druge izazove s kojima je suočena Europska unija. Dakle, sada je mogućnost da mi vi kažete koje mjere smatrate da bile prikladne za rješavanje postojećih problema. S velikim zadovoljstvom ću saslušati sva vaša mišljenja. Najviše hvala. Dziękuję panie komisarzu. Proszę państwa, tak. Puno hvala gospodine povjereniče. Evo sada e, će svaki od koordinatora imati dvije minute, znači njih je osmero, tako ćemo potrošiti 16 minuta, nakon toga se još javilo 16 ljudi za riječ i onda još imamo nekakvih 10-15 minuta da na kraju damo riječ povjereniku za repliku. Molio bih vas da e, ne dužite u vašim izlaganjima i pitanjima zato što moramo ostaviti zadnjih 15 minuta za odgovor povjerenika. Držite se e, riječi vremena koje smo vam dali. Gospodine Des, izvolite. Puno hvala. Gospodine predsjedniče, puno hvala <clears throat> povjereniče što ste ponovo došli k nama na ovaj sastanak. Dame i gospodo, ne želim se gubiti u detaljima, imam samo dva, dvije minute, ali ću se usmjeriti na ono najbitnije. Slažem se s povjerenikom da je trenutno velika kriza na tržištu i nećemo ulaziti u razloge te krize. Ovaj e, sustav e, znači interventnih cijena mi se čini da e, ne reagira dobro na tržištima. Ja bih također bio za znači uvođenje interventnih cijena za mlijeko i zato predlažem jedan ad hoc sustav e, u kojem će se odlučivati od slučaja do slučaja kolika količina će se plasirati na tržište i po kojoj cijeni. Na taj način možemo bolje kontrolirati čitav sustav, bolje nego prema fiksnim cijenama. Kada govorimo o e, cijenama, još uvijek e, ako stavimo i cijenu koju ste predlagali, još uvijek smo iznad te interventne cijene. E sada, pitanje je koji sustav bolje funkcionira. Osim toga, Nama trebaju mjere za potporu e, za e, znači e, vrhnje ili mliječnu mast koja se koristi u izradi sladoleda u toj industriji. Ona je do sada uvožena iz inozemstva. Ovdje govorimo o 1,7 milijardi litara mlijeka koje zapravo uvozimo za proizvodnju sladoleda. Također bi bilo i bolje za e, zdravlje ako upravo tu vrstu namirnice koristimo za izradu sladoleda. E, novac iz e, programa Juncker se može koristiti i za sustav privatnog skladištenja. On također zahtijeva kapital i bilo bi dobro da imamo program kroz koji ćemo uz Juncker Junckerov plan moći izvući i kredite za proizvođače i za sve one koje skladište sve te količine mlijeka koje se ne plasiraju na tržište. E, ja smatram da moramo također zatražiti i suradnju prerađivačke industrije mlijeka, a što se tiče sektora izvoza, njega moramo zaštititi od rizika, moramo kontaktirati e, također i sa SAD-om po pitanju e, e, carinskih pristebi ako želimo izvoziti da bar Amerikanci nemaju tolike carine, a što se tiče ruskog embarga moramo odmah djelovati. Rusi su ti koji <clears throat> znači E, znači, e, mi smo ti koji bojkotiramo Ruse, oni surađuju s Amerikancima kada govorimo o spacijalnoj politici. Ruski ministar poljoprivrede e, je se našao na listi putnika koji ne smiju ući u Europsku uniju. Kako ćemo onda dogovarati i kontaktirati uopće s njime? Gospodin De Castro, izvolite. Posjećam vas da imate satove gdje možete vidjeti vrijeme. Hvala. Meni je jako drago što je gospodin povjerenik danas s nama ovdje i istina je da smo u kriznoj situaciji, u situaciji duboke krize. Na ovom odboru je već prije nekog vremena rečeno e, da smo zabrinuti zbog ovako dramatične situacije u recimo e, sektoru mljekarstva, proizvodnje sireva i tako dalje. Znači to su zapravo krize kakve do sada nisu bile viđene. I istina je da je dobro da je povjerenik došao ovdje k nama i priznao da smo u teškoj situaciji. Moramo e, promijeniti ovaj sustav pravila koji trenutno funkcionira moramo naći odgovor na e, tu nestavnost cijena na tržištu, moramo također i otvoriti raspravu o upravljanju rizicima. Nije lako naći odgovor, e, moramo pokrenuti reformu i nadamo se da će do toga doći sa revizijom na pola razdoblja. E, moramo iskoristiti sve instrumente koje zajednička poljoprivredna politika ima i moramo znati drugačije upravljati rizicima jer ovo je situacija u kojima se cijene ruše i naši proizvođači ne uspijevaju više upravljati e, i kontrolirati situaciju na tržištu. Parlament je više puta naglašavao i to se također i naglašavalo u reformi ZPP-a i Komisije je ta koja nije prihvaćala naše prijedloge kada su kolega Danteni mi svi ostali radili upravo na jačem sustavu upravljanja rizicima kako bismo e, mogli ojačati ZPP kako bismo se suočili sa tom velikom nestavnosti cijena. Ali danas, eto, moramo dati odgovor i taj odgovor ne može krenuti od boljeg upravljanja ponudom. Nitko se ne želi vratiti na kvote mlijeka, to smo ukinuli, <clears throat> ali nema sumnje da povećanje proizvodnje mlijeka nije bilo isto u svim državama članicama, ali sve države članice moraju plaćati zbog pada cijena. Znači, <clears throat> nije moguće da proizvođači e, prihvate tako niske cijene, a cijene za potrošače nisu pale. Naravno da ovdje moramo srediti i pitanje e, znači nepoštenih trgovačkih praksi. E, mi podržavamo rad kolegice Megines i također želimo da komisija pokrene konkretne inicijative. Zato se pitamo nije li sada zaista trenutak da uzmemo u ruke tu situaciju i damo konkretne prijedloge. Hvala. Kolega Nikolson. Uh, welcome, Um, I Dobar dan i dobrodošli. Rekli ste da ste primili komentare eh, država članica Dakle, zanima me kakav je vaš dojam vezano uz te reakcije koje ste dobili? Smatrate li da ste dobili bilo što korisno iz država članica? Možda ste vi u tim odgovorima našli nešto što nitko drugi od nas nije našao. Htio bih vam ispričati jednu priču jer mislim da je dosta važna. Čini se da smo e, došli do određenog vrhunca, odnosno do travnja da ćemo doći do tog plafona i e, bojim se da se suočavamo s opasnošću da dođe do potpunog urušavanja e, situacije vezane uz e, poljoprivrednike mljekare. Također kada bi mljekari e, se mogli nadati da će smanjiti svoje e, troškove, ulazne troškove u svoje proizvodnje, recimo kad je riječ o e, gnojivima, kada su cijene nafte bile iznimno visoke, tada nam je rečeno da je to jedna od glavnih sastavnica u proizvodnji gnojiva i da cijena gnojiva mora porasti. A sada čujem da glasnogovornik industrije gnojiva kaže da cijena gnojiva ovisi o ponudi i potražnji, dakle nešto tu nije u redu. Ja doista smatram kako moramo pogledati stanje sa tarifama i ulaznim troškovima da vidimo kako bismo mogli pomoći tom sektoru. Što se tiče sektora svinjetine, tu sam osobito ljut, naime konferencija predsjednika odlučila je da će ta tema biti u četvrtak na dnevnom redu u tri poslijepodne kada vi ovdje nećete biti, a dobar dio nas također ovdje neće biti, a u isto vrijeme svinjogojstvo je u iznimno ozbiljnoj e, krizi u mnogima od naših zemalja, tako da mislim da to nije prikladno vrijeme za tu e, raspravu. U posljednje vrijeme e, znam da su se e, da se nastalo stupiti u kontakt sa onim poljoprivrednicima koji su u iznimno teškoj situaciji. Mislim da smo sada doista došli do one krajnje točke. E, ljudi su sada u ozbiljnoj opasnosti da će izgubiti sve što imaju. Uh, Zahvaljujem predsjedniče, dobrodošli povjereniče. Neke države članice traže da e, dođe do subvencija proizvodnje i e, pokušava se također iskoristiti i novac iz e, pričuve za krizna stanja, no to je ozbiljan korak unatrag i zato mi je iznimno drago što komisija E, razmatra različite mogućnosti i ne razmatra mogućnost novih e, financijskih pomoći uz dodatnih milijardu eura koje su već izdvojene za tu svrhu od početka 2015. godine. Znači potrebno je da naš poljoprivredni sektor bude konkurentniji na globalnom tržištu i mislim da tu možemo učiniti nekoliko stvari. E, prva i najvažnija stvar je bolja regulativa. Recimo ZPP treba pojednostaviti, zatim treba pogledati i druge zakonske propise koji moraju biti više usmjereni na sam cilj, a to je veća konkurentnost. Na taj način možemo smanjiti troškove, recimo time što će se koristiti više stajskog gnojiva pa, pa će se smanjiti cijena za gnojiva. Također e, važno je da se bolje poštuju propisi koji već postoje. Države članice moraju razmotriti nacionalno zakonodavstvo jer je bolja e, regulativa potrebna i na nacionalnoj razini. E, znači kao što ste i sami naglasili, moramo pronaći nova tržišta, važno je sklopiti trgovinske sporazume što to prije bude moguće. Kao treće, moramo pojačati položaj poljoprivrednika u lancu dobave. U tom smislu osobito me zanima rezultat rada radne skupine za poljoprivredna tržišta, ali također me zanima i uloga Europske investicijske banke. Kao drugo, e, mislim da je važno da se sami bolje organiziramo putem zadruga ili proizvođačkih organizacija. Također treba pogledati mogućnost inovacija u lancu dobave, recimo mogućnost da proizvođači izravno prodaju proizvode e, kupcima umjesto da maloprodajni lanci uzimaju svoj dio. Hvala. Pani Sandra, dziękuję. Gospodin, gospodin Sandra, izvolite. Muchas gracias, gospođo. Zahvaljujem predsjedniče. Ja također želim mm, poželjeti dobrodošlicu u stvarni svijet. E, rekli ste da ste bili u Francuskoj i da ste vidjeli tu lošu situaciju, jer nikada niste čuli toliko poljoprivrednika da se žali. E, dakle, <clears throat> je li to zato što nas e, zapravo nisu slušali neki zastupnici redovito interveniramo na našim sastancima. E, zato kažem gospodinu Hoganu da mu želim dobrodošlicu u stvarni svijet jer očito je da priznaje da smo u krizi i da je ta kriza jako duboga. Nije se do nedavna činilo da je tako. Mene iznenađuje da kako gospodin Hogan, tako također i osobe koje su se javile prije mene u svojim govorima, e, nisu ni u kojem trenutku e, spomenuli da je jedan od razloga zbog kojih se nalazimo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo ima upravo veze sa zajedničkom poljoprivrednom politikom i sa zadnjom reformom koja je e, usvojena. E, sva ta rješenja koja su e, predložena su zapravo ona običajna rješenja koja su eto prije tri, dvije, jednu ili godinu ili šest mjeseci i stalno govorimo jedno te isto, a problemi se ne rješavaju. Ja se sada pitam e, kada ćete priznati da ste pogriješili usvajajući ovaj ZPP koji sad imamo i kada ćete biti spremni istražiti nove puteve koje stavljaju pred vas sektor različite organizacije na europskoj razini i također neki zastupnici e, e, Euro, e, Europskog parlamenta. Dakle, mi moramo vidjeti koje su mogućnosti za reformu uredbi koje se tiču same proizvodnje i upravljanja tržištom. Dakle, moramo iskoristiti taj javni novac, ne smijemo nastaviti varati sektor i ne smijemo stavljati na stol lažna rješenja koja na kraju samo prikrivaju to brzo nestajanje tisuća tisuća i tisuća e, poljoprivrednika u čitavoj Europi. Puno hvala. Zahvaljujem. Sada bih vas htio samo podsjetiti da e, smo raspravu o tržištu mlijeka e, imali. Puno hvala, gospodin Hojzling. Zahvaljujem. Evo, priznavanje E, e, znači, ovo što rekla moja kolegica, ja se slažem s time. Dakle, činjenica je da postoji kriza i prije nekoliko mjeseci, prije nekoliko tjedana smo govorili samo o nestavnosti cijena i o distorziji tržišta, ali ja mislim da je ovo najveća kriza u posljednjih nekoliko desetljeća i ne vidi se svjetlo na kraju tunela. Žao mi je. Večeras e, ja od vas nisam čuo niti jedan prijedlog. Vi ste rekli da bismo mogli ponovno razmišljati o nekakvim novim programima kreditiranja izvoza. Ja mislim da se time vraćamo u 60. godine, 70. godine prošlog stoljeća. E, tada e, smo imali hrpe mlijeka, te smo podržavali, podupirali izvoz i netko je tada govorio o tim svim količinama koje na neki način trebalo riješiti ali evo danas e, e, Znači ovdje nije pitanje znači krize potraže, nego upravo prevelike ponude. Zašto ne govorite o prijedlozima koje e, su vam Francuzi na primjer e, dali na sastanku vijeća? Recimo ideja da se smanji ponuda mlijeka na tržištu. I to prema schemi dobrovoljnog pristupa. Kaže se da bismo trebali krenuti smjerom odricanja proizvodnje i možda je to u ovom trenutku najprikladnije rješenje koje možemo promicati na političkoj razini. Nakon toga trebali bismo ojačati i kvalitete naših programa. Trebali smo poboljšati kvalitetu kako proizvodnje, e, tako i e, same ponude za europskog potrošača. Postoji još jedna stvar na koju vas želim podsjetiti, zato što se nalazimo u opasnosti od samozavaravanja. Dakle, neki sugeriraju da e, je zapravo ta ruska zabrana uvoza razlog svih zala, ali to nije istina. Puno toga je rečeno u zadnjih nekoliko tjedana. E, mnoge stvari zapravo bi se dogodile i bez ovog ruskog embarga, a sada e, govoriti poljoprivrednicima da će nakon ukidanja te ruske zabrane biti sve riješeno, mi ćemo im lagati. Moramo samo govoriti o smanjenju ponude, jednom ćemo tako biti učinkoviti. Da, hvala vam povjereniče. Za razliku drugih ja vam ne želim dobrodošlicu jer europski poljoprivrednici e, su u velikim mukama zbog vas. Dakle, teme slobodne trgovine su prije poljoprivrednika, to smo već vidjeli. Europska komisija koju predstavljate otvorila je istragu o europskoj grupaciji Antermarše zbog e, to i jedina njihova, jedini njihovi grijeh jeste da su kupovali domaću proizvodnju i što su pomogli e, na način e, gospodarskog patriotizma koji vi odbijate, a to upravo može spasiti poljoprivrednike. Dakle, prestanite gospodine Hogan, e, stanite, s tim, stanite tome u kraj i pomognite u biti poljoprivrednicima. Vaš sustav je neuspješan. Ako smo mi ponekad kritični prema E, velikim grupacijama, one su ponekad e, spasonosne, e, one otvaraju mnoga radna mjesta i brojni poljoprivrednici i sindikati smatraju da ZRP ne valorizira proizvode kako to spada. Vi hvalite izvoz, ali to uništava socijalne veze koje stvara selo i izvješće iz izvješće Manšout se može sažeti u dvije riječi isplativost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 i samo isplativost. Dakle, vi se i dalje, i dalje istrajavate na TTIP-u i svi stručnjaci, među kojima i e, Amerikanci, sami kažu da treba baciti naš poljoprivredna na koljena. Dakle, potpisivanje ovoga e, TTIP-a bi u najboljem slučaju e, bilo nesposobnost, a u najgorem slučaju izdaja naših vrijednosti poljoprivrede. Prije kod tjedana odgovorili ste da francuska poljoprivreda ne treba da se žali, već poljoprivrednici u Francuskoj trebaju biti sretni. Činjenice vam proturječe, pogriješili ste gospodine Hogan Dakle, da li ćete sada poslušati probleme u kojima se nalaze poljoprivrednici, prestati biti dogmatik, dogmatik trgovine i vrednovati e, stvarni rad? Hvala. Zahvaljujem, a sada prelazimo na ostale zastupnike koji su se javili za riječ. Gospodin, gospodin Santos, imate jednu minutu. Zahvaljujem e, vam na vašoj prisutnosti i što ste spremni za razmenu mišljenja o ovoj temi. Mi danas znamo da je ova situacija u mljekarskom sektoru zaista katastrofalna. Mlijeko e, nije, znači mlijeko se nije dovoljno plaćalo te proizvođači nisu mogli plaćati troškove proizvodnje, postoji još neka dodatna ograničenja. Ono što se događa u praksi, a to je da je nemoguće u takvim uvjetima nastaviti proizvoditi mlijeko ili druge mliječne proizvode u, Europe, u Europi. Potreban nam je novi paket mjera kako bismo pomogli proizvođačima i to na način da provodimo pozitivnu diskriminaciju spram tih proizvođača. U protivnom ćemo se naći u e, zaista pravoj diskriminaciji zato što ove mjere koje već jesu usvojene nisu dovoljne. Moramo imati na umu stvarne troškove proizvodnje i distribucije. Gospodine povjereniče, konkretno koje mjere vi želite provesti kako biste izravno poduprli naše proizvođače? Zahvaljujem vam na ovom vašem izlaganju, povjereniče Hogan. Evo, ja bih e, htjela čuti još koji detalj više, pogotovo e, zato što u potpunosti ne uspijevamo iskoristiti likvidnost koju imamo u Njemačkoj. Mi smo koristili taj pristup de minimis, ali sada bih htjela čuti od vas koji je vaš pristup kada govorimo o e, sigurnosti brendova. Ovdje, ovdje, ovdje, se, e, ovdje zapravo e, mislim na onaj e, program koji je proveo SAD. Je li to moguće provesti i u Europi i koliko bi, koliko bi to koštalo? Je li moguće reagirati i na toj normativnoj razini kada govorimo o provođenju nepoštenih trgovačkih praksi s obzirom da je takva praksa vrlo uobičajena u veleprodaji. Kada govorimo o proizvodnji maslaca. Evo, kolega Albert Des nas je podsjetio na e, tu situaciju sa vrhnjem i mliječnom masti za proizvodnju sladoleda. Evo ga, to je ono što sam htjela reći o mljekarskom sektoru u Njemačkoj. Pardon. Je ja sada želim prednijeti ovdje stvarne poteškoće kojima se nalaze poljoprivrednici u mom, eh, u mojem kraju i eh, uzgajatelji. Tu se ne radi, ne radi o spekular, špekulaciji o volatilnosti cijena, treba sagledati e, situaciju muškaraca i žena koji svakodnevno dvostruko pate. Kao prvo, prvo zato što se iscrpljuju, a ne mogu sastaviti kraj s krajem, a kao drugo zato što njihova budućnost i budućnost, budućnost poljoprivrednike blokirana nesposobnošću tržišta koje se ne može samo regulirati. I ruralna koordinacija e, koja je, koji je sindikat, oni koji nemaju više što za izgubiti, došli su kod mene doma e, demonstrirati, ostavili su mi E, dvije svinje, što im reći? Da postoje e, rješenja koja su zanemarana ideologijom, što napraviti kada očaj i srđba dođu u vaš dom? Ja kao eurozastupnik e, grozno mi je vidjeti da se Europa, da Europa okreće leđa onome što je predstavlja njenu snagu, a to je zemlja, baština i naš zajednički rad. Povjereniče, vrijeme je da se djeluje, da E, tržište na europskoj razini bude regulirano. Hvala vam lijepo predsjedniče, zahvaljujem i povjereniku na snažnom izlaganju. Možda nismo od njega čuli ono što smo htjeli čuti, ali barem je bio jasan uz onome što je rekao. Moje pitanje je jednostavno. S obzirom da poljoprivrednici žele prodati proizvode koje su proizveli i da postoji sve veća potreba da se prodaje na međunarodnom tržištu, koje napore komisija ulaže i koji je napredak ostvarila u pronalaženju novih tržišta izvan Europske unije. Hvala. Zahvaljujem gospođa Kostinger. Hvala vam lijepo, zahvaljujem povjereniče što ste večeras došli kako bismo zajednički razgovarali. Spomenuli ste zajmove za potporu izvoza. Htjela bih e, ovdje iznijeti jedno upozorenje. Mislim da se doista moramo pobrinuti da postoje ljudi koji u današnje vrijeme bježe ne samo zbog rata nego i zbog gladi. U prošlosti smo treće zemlje preplavljivali jeftinim poljoprivrednim proizvodima iz Europe, to je vrijeme prošlo i treba e, sada pomno razmotriti e, lanac trgovine E, mislim da u Austriji sada postoje samo tri trgovačka lanca koja e, pokrivaju pok, pokrivaju 80% čitavog tržišta. Treba doista vidjeti kako oni posluju i kako njihovi lanci e, utječu na cijene. Krajnje vrijeme da se inzistira na transparentnosti njihova poslovanja. Također treba pogledati ulogu proizvođača, poljoprivrednika, imam i pitanje vezano uz Rusiju, e, spomenuli ste tu temu, u kojoj mjeri mislite da će e, tržište, e, dakle rusko tržište moglo ponovno biti otvoreno i što mislite kada bi se to moglo dogoditi? Zahvaljujem. Hvala. Ja bih htio ukazati na problem koji potpada pod nadležnost povjerenika za zdravlje i zaštitu hrane riječ, odnosno sigurnost hrane. Riječ je o velikoj skupini proizvođača krumpira u Poljskoj. E, prije malo godina bili smo treći na svijetu po proizvodnji krumpira, no tijekom pregovora o pristupanju Europskoj uniji suočili smo se sa e, određenom bolešću krumpira i dobili smo pravo provesti određena laboratorijska testiranja i nakon toga izvoziti e, na neka druga tržišta. No ta e, bakterioza nas je e, mnogo stajala naša proizvodnja, danas je pet puta manja nego prije, a proizvođači i danas moraju provoditi skupa laboratorijska istraživanja. To je de facto diskriminacija s kojom moramo prestati. Hvala vam lijepo gospodin Jeger. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem povjereniče što ste došli večeras razgovarati s nama. Nekoliko pitanja s moje strane ako mi dopustite. Kao prvo, gospodine povjereniče, Jesu li dopuštene dodatne nacionalne mjere? E, dakle, ako se odlučimo za regionalni pristup, što ako se država na nacionalnoj razini odluči za smanjenje e, uskladišenih proizvoda i ako žele e, olakšati poljoprivrednicima da odu iz svoga zanimanja u roku manjem od tri godine uz neke olakšice, hoćete li vi to poduprijeti ili ne? Druga tema, zajmovi za e, izvoz. A što e, ako to pretvorimo u jamstva za izvoz, ako uopće možemo imati izvoz? E, zatim ograničeni natječaj za ograničeno vrijeme, e, rezultat su niske cijene, no ja mislim da je sada došlo vrijeme da malo protresemo situaciju na tržištu. E, htio bih još spomenuti pravičnu trgovinu i trgovačke lance. Mi imamo trgovinski lanac Aldi i drugi koji imaju dampinške cijene i treba se s time pozabaviti. Hvala predsjedavajuća. Predsjedavajući, e, ne znam da li nas poljoprivredni slušaju danas, ali slušajući vas čini mi se da vi njih ne slušate i ne čujete. Vi ste bili na e, sajmu poljoprivrede nekoliko sati prošlog tjedna tamo, ja sam tamo proveo tri dana i danas mi kažete ne računajte na mene da se e, povećaju iznosi intervencija. Pa uopće to nisam čuo na sajmu poljoprivrede sastajući se s poljoprivrednicima. Treba reagirati, djelovati jako i brzo djelovati. Situacija je užasno ozbiljna i ne samo u Francuskoj, već u većem broju država članica Europske unije. Za 14.3. Eh, na sastanku eh, vijeća vaša odgovornost eh, povjereniča je velika. Vi, vi imate instrumente u rukama, kao što ste nam rekli, ali možete ih sami upotrijebiti, posebno za njima, ne morate čekati vijeć, većinu u vijeću i znate da je ulog važan, treba intervenirati, djelovati na količine kako bi se cijene ispravile i imate dva instrumenta u rukama koje možete koristiti, to je članak 221. i 222. I trebate iskoristiti te instrumente kako biste žurno odgovorili na kriznu situaciju koju proživljavamo danas svimi kolektivno. Gracias, presidente. Komisario. Hvala predsjedniče. Povjereniče, drago mi je što sam danas čula da se slažete s nama po pitanju utvrđivanja stanja, a to je poljoprivredna kriza. Dakle, već napredak što smo priznali da postoji kriza, možda možemo usvojiti neke konkretne mjere. Po mom mišljenju, moramo ozbiljno razmotriti reviziju tržišnih instrumenata kada je riječ o tržištu e, e, povrća i voća. I sve te izmjene e, koje se tiču uredbe 543 iz 2011. i na koje trenutno radi vaša e, služba je ta koja bi trebala biti što prije dovršena. Mi smo zatražili od komisije na prošlom sastanku e, da e, ta revizija, mi smo zapravo pokazali da ta revizija urede 543 ne ide u smjeru u kojem bi trebala ići i zato se moramo usmjeriti također i na rješavanje nepoštenih trgovačkih praksi u poljoprivredno prehrambeno opskrbnom lancu. Nije lako, ali taj problem moramo razriješiti. Nestalnost cijena. Dakle, to je ono što trenutno obilježava e, prehrambeno opskrbni lanac. Ono što se mm, kao ni gospodinu Nikolsonu ne sviđa i ono što ne smatram prikladnim je imati raspravu u tri popodne u četvrtak o sektoru svinjogojstva. Dakle, e, nešto bi se moralo napraviti da e, e, članovi ovog odbora i dalje ne uživaju dovoljno poštovanja koje su zatražili. Tarabela, izvolite. Povjereniče, tražili ste da vam najavimo dobre mjere. Pa evo, jedina koju sam od vas čuo jeste stvaranje, odnosno ponovno stvaranje novih e, kredita za izvoz, a po mom mišljenju to je loša ideja iz čistog razloga što u prošlosti s takvom politikom smo spriječili male proizvođače, osobito afričke, da se razvijaju, da imaju e, politiku samodostatnosti i mi smo išli dakle e, sa niskim cijenama njih, e, njima predstaviti konkurenciju i to e, ispriječili ih da se razvijaju, to nema smisla. Dakle, sada e, imamo politike mljekarskih kvota, šećer spočinje iduće godine, a istovremeno otvaramo beskrajno tržišta. A s druge strane komisija ne smatra poljoprivredu glav, jako važnu, odnosno ključnu oblast eh, jer je to zadnja eh, stavka u pregovorima TTIP-a. Dakle, treba u suštini napraviti eh, suprotno od onoga što se radi sada i prestati sa reformama petogodišnjim procjenama, već treba na 15-20 godina raditi procjene za poljoprivredu i da to sve ima smisla i da bude pravih dimenzija. Hvala zastupnik Bove. Gospodine povjereniče, mogao bih vam govoriti o brojnim stvarima, o E, uređenju, o cijenama, no ono o čemu bih govorio jeste 600 poljoprivrednika koji su izvršili samoubojstvo ove godine u Francuskoj. 600 njih. Skoro isto onoliko e, poljoprivrednika koji su izvršili samoubojstvo u Francuskoj e, koliko je i zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, htio bih da posjetimo i 40 preostalih e, sekundi kojim je preostalo da to bude minuta šutnje na uspomen tih 600 poljoprivrednika koji su izvršili samoubojstvo.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 Povjereniče, kao što svi dobro znamo, a zato smo ovdje, poljoprivreda se suočava sa velikim problemima. Vi tražite rješenja, ja tražim rješenja, odbor traži rješenja. Evo, ja sam bio u trgovini nastojeći nabaviti rješenja. Kupio sam čaj iz Indije, banane s Kariba, čokoladu sa kakaom iz Gane i kavu iz Kenije. Ono što im je svima zajedničko je oznaka fair trade, pravične trgovine i ja kao, kao kupac znam da je poljoprivrednik dobio pravičnu cijenu. Isto tako kupio sam poljske kobasice, talijanske jabuke, engleski sir i francuskom mlijeko i nemam nikakva jamstva, apsolutno nikakva da je poljoprivrednik dobio pravednu cijenu. Zapravo ovo mlijeko možda je prodano po cijeni koja je niža od cijene potrebne za proizvodnju. Kako je to moguće da prije 15 e, ili 20 godina mala skupina nevladinih organizacija je uspjela razviti oznaku fair trade uz gotovo ništa novca i uspjeti u tome, pa evo dan danas mi znamo da poljoprivrednici u državama u razvoju dobivaju pravičnu cijenu, a mi sa svim našim novcem, sa svim našim utjecajem i znanjem ne možemo osigurati pravičnu cijenu za naše poljoprivrednike. To je ono što trebamo učiniti. Trebamo oznaku pravična cijena za europske poljoprivrednike. Ja znam kako to učiniti. Idemo onda to i učiniti. Evo, toliko ste nas e, iznenadili da sam zaboravio provjeriti vrijeme. Gospođa Klac, izvolite. Hvala vam lijepo, predsjedniče, hvala povjereniče što ste ovdje, lijepo vas je ponovno vidjeti. Dva pitanja hoće li komisija izraditi prijedlog za privremeno povećanje količine koja se može skladištiti e, mlijeka u praku, ako ne, koje će mjere komisija predložiti kako bi se smanjila sveukupna cijena mlijeka? Mnoge države imaju strategije povećanja proizvodnje mlijeka, no u Irskoj e, neke neki e, poljoprivrednici su povećali svoju proizvodnju ne kako bi reagirali na potrebe tržišta nego kako bi povećali svoju likvidnost i e, vrlo su mali izgledi da će imati održivu budućnost. Vidite li vi način na koji se može restrukturirati dug kako bi se omogućilo poljoprivrednicima da fleksibilno posluju u sadašnjosti i da se održe u budućnosti? Gospođa Ribiero. Zahvaljujem povjereniče. Evo ja bih htjela govoriti o padu cijena u perifernim državama. Ovdje mislim na Portugal i na Azore. Mlijeko koje se plaća proizvođačima je i dalje sve niže, plaća se jako malo, a Europska unija ono što čini očito nema nikakvog očito nema nikakvog nema prijevoda na engleski pa ćemo početi iznova. Evo, izvolite, možete početi iznova. Evo, vjerujem da moram krenuti s početka. Dakle, ovako. E, ja sam rekla da u perifernim zemljama Europske unije dolazi do pada cijena. Ovdje govorimo o Portugalu i o mojoj regiji Azorima. Dakle, ta cijena koja se plaća proizvođačima mlijeka i dalje je sve manja, sve se više kontrolira proizvođače i proizvodnja i sve više prepreka, a sve ono što Europska unija čini nema nikakvog učinka za poljoprivrednike. Naprotiv, oni se samo dodatno kažnjavaju, a ne dobivaju, nemaju nikakve koristi od svega toga. Moramo osigurati također i potporu za e, e, e, pastorski sektor. Također moramo i na neki način urediti taj sektor mljekarstva u Europskoj uniji. Treba nam se e, instrument koji će nam osigurati da se nosimo sa problemima ovako kriznim situacijama. Moramo imati interventne sustave za osiguranje sklad privatnog skladištenja i sve drugo što može pomoći našim proizvođačima. I također istovremeno e, moramo moći ukinuti e, pristojbe. I također moramo ubrzati proizvodnju i ojačati proizvodnju iz nekih zemljopisnih područja. Znam da dolazi mlijeko iz nekakvih regija po vrlo, vrlo niskim cijenama, ispod proizvodnih cijena. Mi moramo ojačati taj sektor pod svaku cijenu. Hvala. na dolasku željela bih ga upoznati sa situacijom u mljekarskom sektoru u hrvatskoj u godinu dana 2000 proizvođača mlijeka prestalo je poslovati a većina ih još uvijek ima kredite prošlog mjeseca mljekarska industrija smanjila je otkupnu cijenu mlijeka za dodatnih 20 lipa, e, što znači 3 eurocenta, tako da se danas prosječna cijena mlijeka u Hrvatskoj kreće oko 20 eurocenti, a mnogima isplate kasne i po dva i tri mjeseca. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju došlo je do naglog porasta uvoza gotovih proizvoda od strane trgovačkih lanaca po dampinškim cijenama, a situacija je dodatno otežana uvođenjem ruskog embarga i ukidanjem mliječnih kvota. U Europi je došlo u Europskoj uniji do povećanja proizvodnje mlijeka dok je u Hrvatskoj u posljednjih godinu dana proizvodnja mlijeka pala za posto ali e, proizvođači mlijeka to svoje mlijeko nemaju gdje prodati zbog nelojalne konkurencije. Dakle, mlijeko koje je višak u Europskoj uniji na kraju završava na tržištu koje je najmanje zaštićeno, a to je e, hrvatsko tržište. Zbog toga pitam povjerenika Hogana koje nacionalne mjere može poduzeti e, Hrvatska i e, da li ćete vi povjereniče Hogan stati iza naših zahtjeva da se na europskoj razini regulira pitanje nepoštene trgovačke prakse e, donošenjem adekvatnog zakonskog akta. Hvala. Pan Bogović. hvala Gospodin Bogović. hvala. Ne. Nema sumnje sumnja treba poduzeti određene mjere u Europi. Jer u suprotnom eh, obavativnost cijena uništit će poljoprivrednike. Dakle, stanje je iznimno teško i treba učiniti sve što je potrebno kako bi se iznašno, iznašlo rješenje. Jasno je da je ruski embargo imao iznimno teške posljedice po poljoprivredu i znamo također da zbog male promjene u cijeni poljoprivrednici e, podnose desetorostruke posljedice. Dakle, povjereniče, Mislim doista da treba razmotriti mogućnost pružanja pomoći tim poljoprivrednicima koji su u apsolutno nepodnošljivoj situaciji i treba učiniti sve što je potrebno kako bi dodatna ulaganja bila mogućena jer ogroman broj ljudi nalazi se u neodrživim situacijama. Dakle, treba zaštiti te poljoprivrednike i također imati na umu puno veće mjere Gospodin Kuzmić, gospodin povjereniče, dvije stvari ste rekli. Jedna kada je riječ o situaciji na poljoprivrednim tržištima, Europska komisija je isplatila više od milijardu eura za potporu poljoprivrednika. Istodobno čujemo da je situacija dramatična u mljekarskom sektoru, a i u sektoru mesa. Pa se postavlja pitanje ti instrumenti koje komisija ima, jesu li oni učinkoviti jer riječ je o velikom novcu, a rezultata očigledno nema. Drugo pitanje, spomenuli ste da se sada finaliziraju pregovori sa SAD-om. Htio bih od vas čuti, možete li e, nas e, e, uvjeriti da stvari kao što su oznaka podrijetla proizvoda uvezenih iz SAD-a ili oznaka za GMO proizvode da će te oznake biti ono e, na čemu će inzistirati e, Europska unija u tim pregovorima? Hvala predsjedniče. Povjereniče, htio bih znati da li ste e, izračunali posljedice ruskog embarga. Mislim da su poljoprivrednici prve žrtve tog embarga i mislim da vi možete djelovati znatno više od onih sredstava koje su vam na raspolaganju u okviru ZRP-a. Sada je to više nego nužno napraviti. Ne znam koliko smo sasnaka imali na kojima smo vas prozivali glede problematike i sretna sam što ste konačno priznali da se nalazimo u dramačnoj situaciji, no izgubili ste puno vremena i više vremena povjereniče. Sada treba napraviti konkretne, poduzeti konkretne mjere, prestati razmišljati i misliti, već treba te djelovati. Mislim da sada privremeno treba podići E, iznose intervencija. Posjećam vas da su te iznosi blokirani još od 2008. godine, a u međuvremenu su da, da troškovi poljoprivrednika porasli. Dakle, morate imati na umu također i paritet kupovne moći u različitim zemljama članicama. Isto tako tu imamo i mjere etiketiranja e, mesa u gotovim jelima, isto tako socijalni dumping i direktivu o e, upućenim e, radnicima. Mislim da je to sve jako, jako važno i sada trebam, ja sad pripremam e, izvješće o volatilnosti cijena i računam e, s pomoć kolega. Gospodine povjereniče, s obzirom na rezultate mliječnog paketa, razmišljali smo o tome e, kako ga poboljšati. Jeste li mislili e, također poboljšati ugovore vezane uz distribuciju ili ste mislili povećati samo e, privremeno e, interventne cijene? Zašto ne koristite članak 222 E, znači za koje se tiče tržišta koje smo nedavno reformirali. Dakle, e, je li moguće da ti proizvođači koji samo šest mjeseci kada govorimo o interventnim cijenama e, nemaju mogućnost da upravljaju situacijom u ovom trenutku. Europska unija ima nove instrumente, nove mehanizme na raspolaganju. Molim vas da ih iskoristite. Pani poseł bardzo Gospodin Menkenis, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja mislim da je najdojmljivije ono što je već rečeno zapravo ona minuta šutnje. Nešto je doista trulo u našem današnjem društvu ako oni koji proizvode hranu su toliko očajni na svojim imanjima da moraju počiniti samoubojstvo i to nije pojava samo u Francuskoj. Uistinu se moramo zapitati u kakvom smo to stanju. Moramo jesti tri puta na dan, a oni koji proizvode tu hranu toliko su očajni. Povjereniče, ono što sam ja zabilježila na temelju onoga što ste rekli jeste da nemamo niti alate, dakle sredstva, a niti resurse da riješimo ovu krizu u kratkoročnom razdoblju. Drago mi je što klimate ne. Ako nije tomu tako, kada ćemo vidjeti da se poduzimaju mjere koje će imati stvarni učinak? Nije riječ samo o e, svinjogojstvu i mljekarskom sektoru, riječ je i o voću i povrću i o žitaricama. E, doista me nije dojmilo nedavno izvješće e, komisije. Koji je vaš stav o tome i kakav pritisak vršite na druge povjerenike kako bi se više učinilo u pogledu lanca prehrane? Gospođa Faranj. Drage kolege, vi ste htjeli ovako Europa, evo je pred vama je, u, inkarnira je europski povjerenik. Sama riječ povjerenik, odnosno komesar, e, primjenjiva koristila se u Vrhovnom sovjetu. Povjereniče, niste me e, uvjerili, odnosno i niste odgovorili na e, očekivanja poljoprivrednika. Vi ste i dalje glasnogovornik agro, poljoprivredno prehrambene industrije. Ja bih htio da razgovaramo o tri važne stvari. E, iminentno i porast e, gornje granice pomoći, zatim drugo u koordinaciji s vašim kolegama e, iz sektora zdravstva i e, zdrav i unutarnje trgovine da se pokrene etiketiranje koje čekamo i zatim da podignemo cijenu mliječnih proizvoda i svinjetine koje su i suviše niske. Pan Rope. Rope. gerbiamas sadje, Povjereniče, Jasno je da bez dodatne financijske pomoći, bez dodatne pomoći nećemo moći promijeniti situaciju. Situacija je se gora i gora. Ili ćemo naći sredstva u europskom proračunu ili regulirati cijene. U suprotnom, situacija se neće moći promijeniti, osobito kada se radi o mljekarskom sektoru, gdje treba omogućiti državama članicama da pružaju pomoć e, poljoprivrednicima. U određenim državama članicama je situacija kritična. U baltičkim e, zemljama, u Litvi danas uvozimo puno mlijeka iz drugih zemalja i cijene mlijeka su se sunovratile i poljoprivrednici više ne žele proizvoditi mlijeko oni sami misle poduzeti određene mjere, stave, pustiti krave pred e, litovski parlament. Dakle, sve ovo ukazuje na činjenicu da je potrebno vidjeti nove mjere koje treba poduzeti. Hvala. zasnik tako, izvolite. Hvala povjereniče. Biću doista kratak, jer znam da su upoznati sa situacijom mljekarskog sektora u Finskoj. i Brojne su zemlje koje, ima, koje proživljavaju teške situacije. Dakle, recite nam kako pomoći mljekarskom sektoru. Europska komisija trebala bi predložiti konkretne mjere kako bi se ograničilo te probleme. A sada napuštanje mljekarskih kvota kvota mlijeka je urodio određenim plodovima. Dakle, možete li e, poduzeti mjere kako bi se ograničile e, kvote mlijeka u Europskoj uniji i pomoći e, napraviti dodatne mjere pomoći. Hvala zastupnice Hojboh. Hvala predsjedniče povjereniče. Rekli ste da 10 milijuna za dvije godine. Znate, u, samo u Njemačkoj i samo u mljekarskom sektoru za 2015. godinu 3,2 milijarde imamo manje na imamo gubitka na farmama, dakle to nije moguće, nemamo čime financirati takve gubitke. Izvoz je 2015. godine porastao u svim sektorima mljekarske mljekarstva, osim eh, u proizvodnji s, eh, izvozu sira, no marža pri izvozu je porasla i zašto ne preuzmete francuski prijedlog prema kojem bi trebalo smanjiti količine proizvednog mlijeka? Zašto ne bismo uzeli razmatranje interese naših eh, poljoprivrednika? Hvala. Zastupnika, zastupnica Đufira. Zahvaljujem povereniku na, njegovoj, e, na njegovom dolasku danas na sastanak. I hvala mu na svemu što je rekao. Kao što vi dobro znate i vjerujem da vam je jasno da se moramo nositi sa tom situacijom sveopće rasprosanjene i ozbiljne krize. Dakle, e, neka pitanja još uvijek e, nisu razriješena, govorili smo o mlijeku, ali ja želim govoriti o krizi evropske rajčice, pogotovo na jugu Europe, u nekim regijama Južne Europe. Organizacije izvođača su potvrdile da u prva dva tjedna siječnja ove godine, dakle e, ovdje govorimo o <clears throat> e, uvozu marokanskog marokanske rajčice iz, e, u Europsku uniju, ona se povećala za 57% i to je izazvalo ogromnu, ogromni pad cijena za europske proizvođače i to pogotovo na tržištima na jugu Europe. je li komisija tako je potvrdila dobila te podatke i je li nam u stanju dati točne carinske podatke o izvozu poljoprivrednih proizvoda iz Maroka? I jeste li vi ti koji nadzirete količinu e, proizvoda koji ulaze iz trećih zemalja? Jer uvijek govorimo o tim nekakvim procjenima, a to nisu službene brojke. Dakle, možemo li jednostrano uspostaviti mjere za e, spašavanje naših poljoprivrednika? Ja mislim da sad nije došlo vrijeme vrijeme e, da, e, je li došlo vrijeme da možda ponovno uvedemo carine? Domnule predsjedniče, <clears throat> domnule komisar. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo, e, sve je hrabrije od vas priznati stvari koje smo već govorili prije godinu dana. Evo nalazimo se u situaciji koja je vrlo teška i vi ste shvatili da smo u krizi. Puno vam hvala. Na prošlom sastanku koji, ste, koji smo imali, vi ste rekli e, da naši rum, rumunjski proizvođači imaju na raspolaganju, proizvođači mesa imaju na raspolaganju instrumente kako bi nadoknadali gubitke. E, dakle, vi ste mi rekli da oni jesu dobili e, nova kupac za proizvodnju mesa koje se kasnije neće privađivati u Rumunjskoj. To je iznenađenje, zar ne? E, hoćete li mi i vi to ovaj put potvrditi? Evo, imam još neka pitanja. Recimo da pretpostavimo da će u budućnosti biti ukinuta ruska zabrana, koje je stajalište komisije, što misli napraviti u tom slučaju, ima li novih programa, postoji mnogo čimbenika koji su doveli do ogromnih gubitaka, ne samo ruska zabrana. Jesu li provedene prikladne studije situacije na tržištu, je li pronađena prikladna strategija, e, možda taj embargo e, se nije usmjerio samo na poljoprivredno pitanje, jer možda bez njega ne bismo bili u tako teškoj situaciji. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, puno hvala e, povjereniče. Ovaj sastanak je vrlo važan. Vi znate kakva je situacija u Rumunjskoj, pogotovo što se tiče potpora. Pred nama je e, tržište koje je danas u teškoj situaciji. Imamo veliki problem zato što sve te potpore do sada još nisu isplaćene. Ja se pitam, ne postoji li možda mogućnost da stvorimo neki bolji informatički sustav koji će omogućiti da iskoristimo ta financijska sredstva? Mi što se tiče e, onoga što se traži i onoga što se kasnije plaća poljoprivrednicima, mi još uvijek imamo preveliki jaz između ta dva iznosa. Također e, dolazi i do problema oduzimanja zemlje u Rumunjskoj. Mnoga zemljišta u Rumunjskoj su u rukama stranog kapitala i to je situacija koja je iznimno teška za Rumunjsku. Nezaposlenost je već i ranije postojala, a sada je samo još i veća. Kao što vidite, u Rumunjskoj se suočavamo s društvenim problemima koji imaju veze sa e, upravo situacijom poljoprivrednika u tom, u, u tom kraju. Zahvaljujem povjereniče. Činjenica je da e, niste vi odgovorni za sva zla ovog svijeta, ali da, e, sa našeg stajališta vi za nas predstavljate nadu također i za naše poljoprivrednike. Nije da čovjek e, samo mora raditi kako bi platio troškove. Ne, on bi iz rada morao moći izvući dobit. Nema smisla ta njegova aktivnost tako iz nje ne izvlači dobit, zaradu. E, ne želimo tražiti od poljoprivrednika da rade ako ništa ne zarađuju. Nije moguće da poljoprivrednici iz svih naših zemalja nisu i dalje ti koji dobivaju potporu. Njih se ne smatra e, ravnopravnima s drugim europskim građanima. E, problemi poljoprivrednika se povećavaju iz dana u dan, a poljoprivreda je ta koja nam jamči e, autonomiju kada je riječ o prehrani naših stanovnika. Poljoprivreda je ta koja nam jamči radna mjesta i zaštitu našeg prostora, a s druge strane poljoprivrednici su ti koji najviše trpe. Mliječne kvote više ne postoje no time se situacija nije riješila. E, otvaramo europsko tržište prema drugim tržištima kako bismo mogli zajamčiti e, veće tržište za izvoz i kako bismo mogli osigurati da naše proizvodi idu na druga tržišta, a da ne govorimo o ruskoj zabrani. Kada će se to zatvoriti? Također postavljam pitanje vezano uz odnose sa SAD-om i TTIP-om. E, vi morate štititi naše poljoprivrednike. Kolega Dante. Povjereniče, želim se najprije ispričati jer nisam mogao čuti e, vaše uvodno izlaganje zbog problema s letom, no saže, sažeto mi je već sve. Kao i vi drugi, e, prošlog tjedna sam nekoliko dana e, bio na sajmu poljoprivrednika u Parizu. Ono što me zapanjilo jeste izgašeni pogled u očima na licima poljoprivrednika, pa i među onima koji su predstavljali i najbolje krave, najbolje proizvode, najbolje meso, najbolje mlijeko. I najbolji među njima su u velikim problemima. I na jednom zadnjih sastanaka rekli ste da e, se situacija još ne poboljšava. I puno sam slušao što se dešavalo na sajmu. Banke kaže da 15% domaćinstava u određenim regijama se ne mogu spasiti isplate za kratkoročne kredite su porasle e, za 40, odnosno jako kratkoročni kredit su porasli za 40% sprem iz prošle godine. Istovremeno kada razgovaramo sa predstavnicima Indus, s poljoprivrednicima, da su u zadnjim pregovorima e, sa, sa industrijom e, izgubili 30% marže i 40% cijene mlijeka i u zadnjem tjednu neki su nekima je 30 proizvoda stavljeno u nižu kategoriju. Dakle, to je ono što radi eh, što rade veliki lanci eh, poljoprivrednicima. U reformi ZRP-a parlament je išao puno dalje od onoga što je prihvaćeno. Mi smo naime predvidjeli da u kriznim trenucima bude moguće da eh, udruge proizvođača mogu ne poštovati članak koji uređuje pravo o konkurentnosti. Nama je potrebno pojačati moć poljoprivrednika u, u trenutnoj situaciji kako bi povratili nadu, barem malo nje. Također nam je potrebno, ako se ne varam, da glede izvoza, da se ne bavimo ratom cijena, kao što je rekao kolega malo prije, već trebaju europski proizvodi biti bolje popraćeni na promikveno gledano. Ako ne budemo jako brzo djelovali, očaj na selu je takav da se bojim da nećemo moći spasti situaciju. te bo Evo, e, sada smo dali više vremena za vaša pitanja nego što smo predvidjelo, predvidjeli, zato što je ovo bio iznimno važan sastanak. Kao što ste rekli na početku, ta dinamika promjene je od temeljne važnosti, ali ta dinamika ne smije e, samo nuditi nadu, nego također i provoditi rješenja u praksi. Pred nama je vrlo teška situacija. I zato moramo djelovati odmah kako bismo uspjeli unijeti promjene u ovu postojeću situaciju. I kako bismo nakon toga mogli biti usredotočeni na te promjene kako bismo ih mogli provesti i gledajući dugoročno. Jer je pitanje što će se dogoditi 2020. ili još kasnije, možemo se naći u velikim poteškoćama. Dakle, sada moramo vidjeti kako trebamo reagirati, odnosno to će nam pomoći da dođemo do nekakvih sistematskih promjena i za budućnost. Cijene e, naših proizvoda, poljoprivrednih proizvoda su pale i na svjetskoj razini i to za e, <clears throat> veliki postotak. E, postoji jako puno razloga, nije samo pitanje pada potražnje. Ne, također je i pitanje pada konzumiranja, znači potrošnje. Neki su rekli da je e, mlijeko loše zdravlje i to ima jasan utjecaj na e, način konzumiranja, način trošenja nekih namirnica što se opet odražava na poljoprivrednu proizvodnju. A to će opet imati utjecaj na gubitak nekih radnih mjesta zato što se i potražnja smanjila. Što se tiče kvota, mi smo govorili o tome da e, su kvote nestale, e, drugi govore o e, ugovorima. Što su zapravo ugovori nego samo moderni oblik kvota? Što se tiče ruske zabrane, evo nećemo se sada baviti pitanjem zašto se to dogodilo, ali kao što znate, mnogi proizvođači su izvozili u Rusiju, a to tržište nije nadoknađeno. Sada dajem riječ gospodinu Hoganu. Zahvaljujem vam svima na vašem doprinosu. E, u svom uvodnom izlaganju e, nastojao sam iznijeti jedan ili dva prijedloga, naravno to nisu sveobuhvatni prijedlozi koji će proizići bilo iz ovog sastanka ili iz bilo kojeg drugog izvora. E, naravno postoji vremensko ograničenje e, koje treba o kojem treba voditi e, računa. Naravno, postoji drugo ograničenje, to je zakonodavstvo. Nastojim raditi sa onim alatima koji su mi e, dani e, uz najbolju moguću potporu e, povjerenika u kolegiju, dakle mojih kolega. E, zatim postoji tu i glavna uprava za tržišno natjecanje koja ima različite stavove od većine nas koji se bavimo poljoprivredom i očekujem snažan otpor s njihove strane i morat ćemo vidjeti hoće li one naše prijedloge smatrati E, prihvatljivima ili ne. E, naravno svi znamo da je stanje iznimno e, teško pa bih ja sada htio samo kratko sažeti ono što ste rekli. Mnogi od vas su predložili da se regulira ponuda i spomenuli ste članak 222 u tom kontekstu. Članak 222 u istinu postoji, no glavna uprava za tržišno natjecanje ima svoje mišljenje o tome.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 neki kažu da rješenje predstavljaju zadruge. Ako netko želi e, krenuti sa dobrovoljnim e, mjerama, to će pokriti 15 do 20% sveukupne proizvodnje mlijeka. Dakle, hoće li to zaustaviti države koje u ovom trenutku imaju preveliku e, proizvodnju u odnosu na druge? To može zapravo nemati nikakav učinak na one države koje koje u ovom trenutku imaju preveliku proizvodnju. Dakle, kada je riječ o cijeni e, u svijesti javnosti i u svijesti proizvođača, e, postoji vrlo jasan smjer. Ako cijene padaju, proizvodnja raste. Dakle, to je nešto što moramo dodatno razmotriti i doista razmatramo mogućnost dobrovoljnih aranžmana e, na temelju članka 222 da vidimo da li možemo dobiti da nam se neke od predloženih mjera od dobre. Zatim interventne cijene, to je još jedna mogućnost, e, jedno moguće rješenje za one proizvođače koji žele proizvoditi više. Dakle, to neće dovesti do toga da reguliramo proizvodnju. Ako učinimo e, da postoji e, neko drugo tržište osim uobičajenog tržišta, to će dovesti do još veće proizvodnje. Ja u to doista vjerujem, možda se po tom pitanju ne slažemo ali e, to je e, također put koji bi poprilično e, stajao, dakle poprilično novca, osim toga pitanje koji bi bio njegov učinak. Mnogi od vas spomenuli su E, interventne količine e, koje su u ovom trenutku određene, gospodin Nikolas i neki drugi su spomenuli, moramo se, moramo se pobrinuti da postoji ta određena sigurnost i to po cijenama koje su prihvatljive. Dakle, ne želimo ni na koji način smanjiti cijenu e, koja postoji u ovom trenutku, a odnosi se na te interventne količine bilo da je riječ o mliječnoj e, masti, bilo da je riječ o mlijeku u prahu. E, u svakom slučaju moramo vidjeti možemo li povećati one plafone koji će biti na raspolaganju e, kako ne bismo ugrozili sigurnost. U tom smislu ja ću svakako razmotriti što se sve može učiniti i po pitanju natječaja, a i po pitanju plafona za interventne količine. Zatim uloga Europske investicijske banke ili Junkerovog fonda, to su također pitanja, odnosno sredstva koja ne koristimo na najbolji mogući način. Ja doista mislim da nam Europska investicijska banka treba pomoći, to je naša banka, ali je iznimno oprezna i kad kada se više brinu da odvažu rizike na odgovarajući način, nego da pomognu određenim segmentima među kojima su svakako i poljoprivrednici ovo su iznimno teška vremena i potrebna su iznimne mjere financijskih institucija i nadam se da ćemo riješiti e, ovo stanje u kakvom se sada nalaze naši odnosi sa Europskom investicijskom bankom i da ćemo ih potaknuti da osmisle nove proizvode koji će nam moći pomoći. Zatim ulazni troškovi, to je sasvim sigurno važna cijena. Dakle, to spriječava E, dakle, način e, koji trenutačno imamo sprječava bilo kakvu konkurentnost na europskom tržištu gnojiva. U ovom trenutku strani proizvođači gnojiva ne mogu se natjecati zbog tarifnog režima. E, razgovarao sam o tome s povjerenikom Moskovićijem da vidimo što on može učiniti kako bi nam pomogao možda privremeno ukidanje tarifa na gnojiva to bi trenutačno e, utjecalo i to e, otprilike 14 eura po toni to je značajno smanjenje Dakle, moramo vidjeti na koji način možemo razmisliti i o tom dijelu, dakle o ulaznim troškovima pa kako bismo omogućili poljoprivrednicima da imaju e, bolju e, marginu u svojoj proizvodnji. Zatim e, privatno skladištenje prošle godine smo imali samo dvije takve sheme za proizvođače svinskoga mesa, no u nekim državama članicama članicama u tome nisu sudjelovali. E, recimo e, Francuska, iako je razina sudjelovanja 2,5 e, milijuna tona u odnosu na ukupnu količinu od 900 milijuna tona. Dakle, u svakom slučaju važno je da se dođe izravno do proizvođača dakle recimo Njemačka i Francuska u schemu su uložile 25 milijuna tona svaka od njih u nešto manjoj mjeri Poljska ja s njima nisam e, izravno e, radio kao ni sa Rumunjskom niti sa e, Francuskom u svakom slučaju razina je poprilično razočaravajuća možda bismo trebali odrediti kvote za države članice odnosno određene najviše moguće vrijeme vrijednosti. E, o tome bismo trebali razmisliti u budućnosti. No, u svakom slučaju e, nastavit ćemo s revizijom sektora svinjogojstva jer nije došlo do povećanja cijena, a do toga je trebalo doći budući da smo 900 e, milijuna tona sklonili s tržišta, to je značajna količina. U svakom slučaju mislim da treba za nekoliko mjeseci E, napraviti tu reviziju ako ne dođe do povećanja cijena za kako se nadamo da ćemo ga vidjeti. A ponovno Europska investicijska banka tu bi mogla odigrati ulogu u mnogim od naših zemalja u smislu restrukturiranja e, duga. E, zatim različita sredstva koja su nam na raspolaganju, različiti alati koji su nam na raspolaganju za e, ruralni razvoj i o njima države članice raspravljaju. Države članice mogu preseliti novac iz jedne mjere za ruralni razvoj u drugu mjeru. Nekad je za to bilo potrebno šest mjeseci, mogli ste napraviti samo jednu takvu izmjenu u godinu dana, a sada se to može u samo šest tjedana, dakle razmjerno brzo, e, međutim nismo imali takvih zahtjeva, čekamo te zahtjeve, mi smo spremni to učiniti i to će državama članicama omogućiti fleksibilnost, omogućiti će im e, da pomognu onim robama koje su pod pritiskom u datom trenutku. Dakle, ako pročitate te alate za analizu rizika, za stabilizaciju, e, dakle u sklopu programa za ruralni razvoj, onda ćete vidjeti da postoji ta mogućnost fleksibilnosti i od 19 mjera u prosjeku se sada u državama članicama koristi njih samo 7 do 8. Znači postoji potencijal i možda bi vaš odbor također mogao e, razmotriti kako bismo te mjere mogli učiniti atraktivnijima za države članice. Zatim, ranije ste već čuli da spominjem da samo 10 od 28 država članica ima e, ciljanu e, pomoć, e, dakle pomoć za mjere za ciljanu pomoć, dakle očigledno se ta, to također ne koristi, ta mogućnost se još uvijek ne koristi i tu treba postaviti određena pitanja. Ja još uvijek nisam čuo dobre razloge zašto je tomu tako budući da je riječ o 420 milijuna eura za ciljanu pomoć koju smo dobili prošle godine i to nije bilo lako. Eh, sada imamo ta sredstva koja ponovno ne dolaze do poljoprivrednika. I to bi sasvim sigurno trebalo e, biti nešto o čemu će se raspraviti u državama članicama. Situacija s Rusijom. Prije svega, nitko od nas ovdje nije izazvao tu situaciju, ali moramo živiti s posljedicama takve situacije. Mi smo jedini sektor koji snosi troškove političkih i vanjskopolitičkih odluka ja se nadam da ćemo doći do situacije gdje će se normalizirati trgovina s Rusijom, ali dakako nisam ja koji tu odluku mogu donijeti, to nije moja dužnost. Ja moram e, i dalje e, pružati potporu sektoru voća i povrća u državama članicama jer postoje posljedice ovakvog razvoja situacije s Rusijom. E, i ministar eh, poljoprivrede Rusije na crnoj listi ne može putovati u Europu i naravno da je onda teško s njim eh, raditi i surađivati. To je razumljivo, zar ne? E, dakle, možda bismo tu mogli e, pokazati neku političku volju kako bismo pokrenuli daljnje pregovore. Nadam se da ćete o tome moći razgovarati sa svojim ministrima vanjskih poslova kako bi se nastojala stvoriti dobra volja s obje strane i kako bi se pokušali normalizirati trgovinski odnosi. Ja koristim svaku priliku koju imam da naglasim taj problem E, i no do sada nisam postigao nikakav uspjeh. Neko me pitao što mislite kada će ta situacija s Rusijom biti gotova, e, bojim se da to nije do mene. Ja na to pitanje ne znam odgovor. Za sada ne postoje nikakvi pokazatelji da Rusija surađuje na bilo koji način. Zatim pravilo de minimis, njega također razmatramo. Kad govorimo o zajmovima za izvoz, to je mogućnost država članica da izvoze u treće zemlje, ne na temelju odluka svjetske trgovinske organizacije o, tome sam e, i sam raspravljao na sastanku u Nairobiju tu je riječ o pomoći najmanje razvijenim zemljama no postoje druge mogućnosti za jamstva za izvoz na neka osjetljiva treća tržišta dakle svrha nije dumping sada postoji E, zakonski dogovor u sklopu svjetske trgovinske organizacije da nam to niko neće dopustiti i to je u redu. Ja podupirem takvu odluku. Međutim, e, Njemačka i neke druge zemlje sada koriste mogućnost takvih e, potpora za izvoz i vidjet ćemo možemo li to učiniti atraktivnim i za neke druge zemlje koje bi se tome mogle priključiti ako su zainteresirane. Zatim pitanja lanca prehrane prehrambenog lanca. Cijena mlijeka u prosjeku je pala za 1 eurocent po litri e, diljem Europske unije. Međutim, e, poljoprivrednici ne dobivaju e, takav novac. Dakle, riječ je o tome da sudionici u agropoljoprivrednom lancu ne rade na korist poljoprivrednika to je pitanje koje um, ću postaviti iz gospođi Beni, e, gospođi Birenkovskoj, možda i ona jednom uspije doći pred vaš odbor. Dakle, sasvim sigurno je neprihvatljivo da se svake godine smanjuje onaj udio novca, e, onaj udio cijene koji dobivaju sami poljoprivrednici. U svakom slučaju spreman sam surađivati sa različitim državama članicama. Sad imamo tu radnu skupinu za e, pojedina poljoprivredna tržišta koja razmatra što možemo učiniti učiniti sa zakonodavstvom na razini Europske unije, ako nešto možemo učiniti u redu, ja sam otvoren za prijedloge, ali treba vidjeti kakav bi prijedlog mogli iznijeti koji će biti dovoljno čvrst i koji će moći prihvatiti i druge glavne uprave, osobito glavna uprava za tržišno natjecanje. I na kraju, e, gospodine predsjedniče, još samo želim reći da me se dojmilo ono što je učinio gospodin Bove e, večeras, čime smo priznali poteškoće kroz koje prolazi poljoprivredni sektor. Svjestan sam e, teškoća poljoprivrednika, neovisno o tome što ljudi o tome mislili i u trenutku kad je novac e, doista ograničen zbog ovog e, situacije sa izbjeglicama i migracijama, ja sam uspio izboriti novac upravo za pomoć poljoprivrednicima. Učinit ću sve što mogu kako bih dobio potporu drugih povjerenika kako bismo pomogli poljoprivrednicima u ova teška vremena. Nitko ne želi vidjeti kako poljoprivrednici propadaju ili kako im je ugroženo zdravlje zbog ove teške situacije koja traje puno predugo i mnogo dulje nego što je itko to očekivao. Znači ja ću pripremiti neke prijedloge E, za sljedeći tjedan. E, razmislit ću o stvarima koje su večeras ovdje rečene. E, naravno nisam htio ovdje iznositi sve prijedloge, moramo proći kroz cijeli zakonodavni proces, ali uz svakom slučaju znam da predamnom stoji borba u narednim tjednima kako bismo osmislili paket mjera koji će za poljoprivrednike biti smislen. Nadam se da ću to uspjeti učiniti s obzirom na zakonodavstvo i resurse koje imam na raspolaganju. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem vam povjereniče <clears throat> Hogan. Odluka, naravno ovisi o cijele komisiji. Bitno je da razgovaramo sa svim povjerenicima i također da budemo u kontaktu sa državama članicama. Odnosno, mi želimo imati tu mogućnost da razgovaramo kako sa predstavnicima vijeća, tako i također sa predstavnicima političkih klubova. Dakle, bitno je da razgovaramo s političkim klubovima kako bismo uvjerili druge zastupnike i predsjednike naših klubova da stvorimo pogodno okruženje za prijedlog povjerenika Hogana. Ja smatram da je to bitno zato što samo kroz zajedničko djelovanje možemo uspjeti postići željeni učenak, a to je za nas od temeljne važnosti. Puno vam hvala svima, zahvaljujem gospodinu povjereniku što danas bio ovdje s nama, zahvaljujem vama zastupnici, zahvaljujem i e, prevoditeljima na ovih 15 minuta koje su nam e, dali na raspolaganje. E, zahvaljujući njima mogli smo na prikladan način zaključiti ovaj sastanak s povjerenikom Hoganom. Puno hvala svima i želim vam ugodnu večer.